molim vas eh, kolege i kolegice sada eh, eh, sjednite sada ćemo potpisati međuinstitucionalni sporazum između parlamenta vijeća i komisije o boljem zakonodavstvu zahvaljujem trima institucijama ministrici esmaša se zahvaljujem da je ovdje da to potpišemo E, e, Luksemburgsko predsjedništvo gospodin Nikola Šmint također zaslužuje pohvalu jer se vrlo potrudio oko ove stvari. E, naravno zahvaljujem i predsjedniku Junkeru i potpredsjedniku komisije Timmermansu koji su uložili mnogo truda i vremena u ove pregovore. Zahvaljujem kolegama i kolegicama u ovom domu koji su e, se zauzeli za ovaj sporazum. E, za, e, sa ovim sporazumom smo sada postavili jedan kamen temeljac u našim odnosima. Ja bih naročito zahvalio i kolegi Giju Ferhofštatu i molim da sada počnemo sa potpisivanjem. Izvolite. Hvala